prijenosu osobnih podataka u Kinu. U ime komisije povjerenica Bulc, izvolite. Mr. President and Poštovani predsjedatelju, zastupnici, zaštita podataka temeljno je pravo u Europskoj uniji i primjenjuje se također kada se osobni podaci prenose van Europske unije. Ovaj parlament igra ključnu ulogu u reformi zaštite podataka koja će 2018. stupiti na snagu te time osnažiti pravo sviju na zaštitu podataka. Kina nije usvojila nikakvo zakonodavstvo o zaštiti osobnih podataka. Prema trenutnom i budućem e, zakonodavstvu e, osobni podaci prenose se u zemlje koje ne osiguravaju zadovoljavajuću sredinu zaštite podataka, a tako nešto je moguće samo ako one koji izvozi podatke iz Europe omogućava zaštitu unutar e, strogo protumačene regulative. Ovdje su uključeni alati poput standardne uvjetne klauzule ili obvezujuća korporativna pravila koja su osobito važna za cloud računalstvo. Nadzor i provođenje zakonodavstva o zaštiti podataka leži na nacionalnim nadzornim tijelima te sudovima za zaštitu podataka. Nacionalna tijela nesumljivo su najučinkovitiji i spremni na intervenciju. Oni imaju mogućnost blokiranja ili uništavanja i brisanja podataka te nametanja privremene ili trajne zabrave na obradu podataka. Europska komisija nije započela bilateralne rasprave s Kinom po ovom pitanju, no komisija je uključena u suradnju s APEC-om, čiji je Kina članica i bavimo se ovim pitanjem. Europska unija, konkretno govoreći, uključena je u dijalog s apekom kako bi objasnila postojeće zahtjeve i europsko zakonodavstvo za obvezujuća korporativna pravila koja treba funkcionirati kao odgovarajuća zaštita i omogućiti međunarodni transfer osobnih podataka. Što se tiče zahtjeva za lokalizaciju podataka, jedna stvar koja nas brine je pitanje pristupa e, javnih nadzornih tijela osobnih osobnim podacima koje se iz Europe prenose u Kinu. Taj pristup zapravo utječe na valjanost zaštite i zbog toga za zakonsku prihvatljivost prijenosa takvih podataka u Kinu. Imajući to na umu, ovlast nadzornih tijela država članica smatra se zadovoljavajućim unutar okvira direktive o zaštiti podataka. Kina je usvojila ili predložila niz zakona i uredbi koje se bave određenim aspektima kibernetičke sigurnosti, nacionalne sigurnosti tijekom proteklih 18 mjeseci. Komisija pozdravila mogućnost što može komentirati na niz ovih odredbi i pozdravlja napor Kine kako bi osnažila transparentnost u zakonodavnom procesu. Komisija Kini javno dala do znanja da globalni poslovi moraju biti u mogućnosti prenositi i potencijalno skladištiti osobne podatke na različite lokacije zbog nadzornih, sigurnosnih ili komercijalnih svrha. Sigurnosne brige Kine koje su vezane uz kibernetičku sigurnost trebale bi biti razriješene na jedan proporcionalan način koji neće stvoriti nepotrebne prepreke tržištu niti e, ne poštivati obveze unutar VTO-a. Zahvaljujem povjerenici Bulc. E, vrijeme za govornik u ime klubova, zastupnik Fos na jednu minutu. Hvala vam. Kao što ste upravo spomenuli, daleko smo od odgovarajuće razine zaštite eh, kada govorimo o Kini i zaštiti osobnih podataka. Trenutno o ovom pitanju pregovaramo i sa sed om i slanje osobnih podataka u Kinu nešto što je stvarnost. Kada govorimo o cloud računalstvu ili bavi trgovinskoj platformi. Dakle, čujemo od mnogih kolega i aktivista koji se time bave da postoje nedostaci, kao što je u slučaju bio i sa SAD-om u prošlosti. Zbog toga bih želio pitati komisiju kako možemo zajamčiti da standardi zaštite podataka budu na snazi i za prijenos osobnih podataka u Kino. Kako se pobrinuti da se taj standard održi? Što se tiče tijela nadležnih za zaštitu podataka, kako se također možemo poprinuti da ljudi koji su odgovorni e, za takve stvari da mogu ispunjavati svoju zadaću bolje nego što je to bio slučaj do sada. Zahvaljujem na tri minute zastupnik Mamikins. Hvala vam, povjerenice, kolege. Europski model zaštite osobnih podataka još uvijek ne postoji u Kini ondje ne postoji zakonodavstvo koje se bavi prikupljanjem, skladištenjem i obradom osobnih podataka. Kina također nije potpisala nikakav sporazum sa Europskom unijom ili ništa slično načelnom okviru Safe Harbor koji imamo sa SAD-om. Dakle, Kina i Europska unija imaju različit pristup obradi osobnih podataka. Danas u Kini zaštita podataka nije e, nešto što se odvija na individualnoj razini, kao što je to slučaj u Europskoj uniji, i zapravo nema tijela nadležnog za zaštitu podataka, niti drugih agencija koje mogu nadzirati zaštitu osobnih podataka. Sudovi su izgleda jedini učinkovit lijek za zaštitu pojedinaca u tom smislu. Tekom proteklih nekoliko godina Kina je osvojila niz zakonodavnih tekstova vezanih uz zaštitu podataka, no te stvari treba e, još isprobati i vidjeti da li odgovaraju svrsi. Zatim konkretni politike tičke preporuke za zaštitu podataka moraju se ponuditi Kini i tada će oni imati mogućnost pokazati da njihova rad na zaštiti podataka predstavlja sastavni dio jedne trajne politike, a ne samo izgovor kojim bi se moglo privući e, više poslova koji se bave obradom podataka kako domaćih tako međunarodnih. Ovaj popis sastavljen je na temelju osobnog načela zaštite podataka, zatim prava pojedinaca u zaštiti podataka, nadalje prijenosu podataka i trenačem mehanizmu za provedbu ovoga. Kolege, odnos između Kine i Europske unije što se tiče zaštite osobnih podataka je nešto što će morati nadići cijeli niz poteškoća. No, ukoliko obje strane doista to žele, u tome mogu i uspjeti. Hvala. Zahvaljujem zastupnica von Storch na jednu minutu. Hvala. Dok završavamo ovaj plenarni tjedan, na red je došla rasprava o zaštiti prijenosa osobnih podataka u Kini. Njemačka smatra da bi obuhvat ovoga trebao biti proširen na slobodu izražavanja koje također zahtjeva snažnu zaštitu podataka, a 16. Eh, listopada u slučaju Maximilian Schrem njemački sud govorio o standardu koji je nužan i detaljno ga je razjasnio. Dakle, prijenos osobnih podataka je ključan za izgradnju povjerenja. Ukoliko građani izgube povjerenje, napustit će Europsku uniju. Kao i sa SAD-om, tako i u slučaju Kine inzistiramo na najvišim mogućim standardima zaštite osobnih podataka. Zahvaljujem zastupnik Ždehovski, jedna minuta. Hvala vam, poštovani kolege. Doista je šteta što je ova zanimljiva tema tek sad na dnevnom redu kada je vječnica gotovo prazna. Dakle, zanimanje je slabo za to čak i u medijima. Češka republika je jedan od najvažnijih e, trgovinskih partnera i razvija brzo ekonomsku, političku, kulturnu suradnju što prati i povećanje povećanje prijenosa podataka, uključujući i osobnih podataka europskih državljana. Po meni, to bi moglo biti opasno zbog toga što Kina primjerice nema nikakvo svojeno zakonodavstvo koje se bavi skladištenjem, prenosom ili obredom osobnih podataka. Taj nedostatak stvara opasnost za Europsku uniju i njene građane. Zbog toga je nužno zaštititi prijenos osobnih podataka između Europske unije i Kine i pobrinuti se da on poštuje europsko zakonodavstvo. Hvala. Zahvaljujem vam. Zastupnik Kelly na jednu minutu. Hvala vam. Komisija je spomenula uredbu o zaštiti podataka i kao što je moj kolega Fos Jan Albrecht, tako sam ja bio uključen u rad na tome tijekom četiri godine u odboru ITRE i smatram da se ovime pruža odgovarajuća zaštita europskim građanima. Imali smo i situaciju sa SAD-om gdje sada imamo Privacy Shield, ali dok smo svi bili usredotočeni na SAD, donaka smo bili nemarni po pitanju Kine. Njihov e, sistem zaštite podataka svakako je neadekvatan što se tiče zaštite europskih građana. Istodobno, sve veći protok podataka u smjeru Kine i sve veća učestalost korištenja tehnoloških i softverskih proizvoda pokazao koliko je nužno da se uključimo u suradnju s Kinom i na neki način možda proširimo taj privacy shield o zaštiti podataka kako bi odgovarajuću zaštitu podataka mogli pružiti europskim državljanima. Hvala vam. Prelazimo na Catch the Eye, spontano javljenje za riječ, zastupnik Kaputo ima riječ. Grazie, La Hvala lijepo. Kina nema nikakvo zakonodavstvo koje se bavi prikupljanjem, zadržavanjem i prijenosom osobnih podataka i nije potpisala nikakve ugovore sa Europskom unijom. Europski model je referentna točka, ali nije globalni standard. I iako Europska unija ograničava prijenos osobnih podataka u zemlje koje ne poštuju njeno zakonodavstvo vezano uz ovu temu, razmjena podataka između Europe i Kine jest stvarnost, naročito u kontekstu novih tehnologija. Kina je naime usvojila jednu agresivnu trgovinsku politiku, proširila je offshore područja cloud computinga i potrebno je u vrlo kratkim rokovima zajamčiti da prijenos podataka osobnih, da, da prijenos osobnih podataka europskih građana u Kinu da je u skladu sa našim zakonodavnim okvirom. Zahvaljujem zastupnik Džambaski. Hvala vam predsjedatelju. Dame i gospoda, Europska unija pokušava produbiti svoju trgovinu na temelju načela jednakog tretmana. Imamo uredbu koja se bavi osobnim podacima, no u njoj postoji određene praznine. Dakle, skeptičan sam donekle i mislim da moramo osnažiti naše zakonodavstvo što se tiče zaštite podataka i vjerujem da interes trećih zemalja ne bi trebao biti nešto što se upliče u naš posao. Bilo bi donekle nemarno dopustiti slobodan pristup osobnim podacima bez odgovarajuće razine zaštite. Hvala.

Hvala vam lijepo, zastupniče Jakovčić. ime privodimo kraju spontane javljanje za riječ i u ime komisije riječ ima ponovo povjerenica Bulc. Predsjedniče, poštovani zastupnici, zahvaljujem na korisnim doprinosima ove rasprave. Jasno da današnji digitalni svijet i prekogranični protok podataka je nešto što je nužno za naše društvo, gospodarstvo i posao. Moramo osobitu pažnju polagati na transfer osobnih podataka i pravo građana utemeljeno u našoj povelji i sekundarnom zakonodavstvu. U tom smislu važno je istaknuti da u odsustvu odgovarajućeg transfera osobnih podataka do, do tako nečega može doći samo ukoliko dođe do odgovarajuće zaštite onih tijela koja izvoze podatke. Do toga je moguće doći kroz klauzule koje obvezuju izvoznike i uvoznike podataka, a to uključuje obveze koje među ostalima uključuju mjere sigurnosti, obvezu usvajanja tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništavanja ili gubitka, promjena, izmjena ili nedopuštenog razotkrivanja. Pristup ovim podacima u slučaju transfera prenosnih podataka mora biti obaviješten tijelima koja su za to nadležna i tako dalje. Dakle, osobni podaci moraju biti zaštićeni i u tu svrhu mora biti, mora biti primijenjena pravila koja će omogućiti ovakvo korištenje klauzula. Europska unija također mora imati mogućnost e, traženja odštete od trećih stranaka u slučaju da se regulativa ne poštuje, a u to mogu biti uključeni i sudovi država članica. Što se tiče transfera, odnosno prenosa podataka unutar multinacionalnih korporacija, nadzornici se mogu sloniti na obvezujuća korporativna pravila koja su provedila u Europskoj uniji i treći korisnici mora imati pravo inzistirati na poštivanju ovih pravila pred tijelom za zaštitu podataka i sudovima država članica. Dakle, prenos podataka mora biti nešto što će biti ovlašteno od nadležnih tijela u pojedinim državama članicama iz kojih i u koje dolazi do prenosa podataka. Europska komisija će dakle nastaviti e, raditi na dijalogu sa Kinom Aziji, u Sjevernoj i Južnoj Americi i pokušati zaštititi osobne podatke kao i njihov protok. Hvala. Zahvaljujem. Dakle, ova rasprava je završena.